Um, Dame i gospodo, dobrodošli na sastanak odbora SEDE 30. svibnja. E, predsjedavajuća me zamolila da ju zamijenim obzirom da je imala nekih neodgodivih obveza kod kuće. Drago mi je to učiniti. Samo ćemo proći kroz dnevni red. Ima li itko komentara vezano uz dnevni red? Time proglašavam dnevni red usvojenim. Što se tiče prijevoda, nema nikakvih posebnih priopćenja i možemo prijeći na ispričavam se. Vi ste pomno pročitali zapisnik. Imali netko primjedbi vezano u zapisnik? Time je zapisnik usvojen. Ispričavam se što sam preskočio tu točku. Želio bih srdačno pozdraviti admirala e, veljoma Guškog, zamjenika glavnog direktora Vojnog stožera EU-a e, pri Europskoj službi za vanjsko djelovanje. Naš odbor se često kritizira da e, je oprema vojnih misija onemogućena zbog nedostatka vojne opreme, te da je potrebno e, nadopuniti i osnažiti te misije u e, raznim zemljama i upravo iz tog razloga smo uvrstili u dnevni red tu točku i parlament bi pokušao pomoći što se tiče podrške i u smislu proračuna i pojačavanja naših napora. Hvala vam što ste ovdje. E, ispričavam se što nisu svi kolege ovdje. E, trenutno je u tijeku opći štrajk. E, upravo sam došao iz Račne luke. Trebalo mi je dva sata da dođem ovdje. Ceste su blokirane. Te pretpostavljam da će neke kolege još doći kasnije. Nažalost, inicijativa izgradnje kapaciteta za, za razvoj i sigurnost CBSD koja se e, prethodno zvala obučiti i opremiti. Izgleda da je zapela zbog nekih međuinstitucijskih poteškoća i ne može se sklopiti sporazum zbog prvenstveno dva otvorena pitanja i o tome se još razgovara godinama. Radi se o prikladnoj pravnoj osnovi koja bi se trebala primijeniti za taj prijedlog i o financiranju. E, nakon rješavanja tih otvorenih pitanja i usvajanja zakonodavnog prijedloga o CBSD-u, mehanizam za razmjenu obavijesti, e, čini se da bi mogao biti zanimljiva alternativa i mogao bi iskoordinirati e, osiguravanje vojne materijalne opreme, pružanje usluga, prijevoza i izgradnje kapaciteta kako bi se pružila podrška e, svim vojnim subjektima i partnerskim zemljama. Admiral se usuglasio oko koncepta e, CHM-a i e, mi smo jako zainteresirani za njegovo viđenje, izlaganje. Hvala vam što ste došli. Drago mi je da ste s nama danas ovdje i ovo je tema kojom se ovaj odbor bavi godinama i rado bismo čuli vaše stajalište u smislu toga da li ovaj mehanizam za razmenu obavijesti bi mogao biti prikladno rješenje za postojeće poteškoće ne izvolite imate riječ. Hvala gospodine predsjedavajući, uvaženi zastupnici, dame i gospodo. U deset minuta ću vas izvijestiti o mehanizmu za razmjenu obavijesti kojeg je razvio vojni stožer Europske unije. Ovdje je struktura moje prezentacije. Nešto ću vam reći o samom kontekstu mehanizma za razmjenu obavijesti i o početnim rezultatima, a nakon toga ću se prebaciti na sam sadržaj koncepta u drugom dijelu prezentacije. Nakon toga ću rado odgovoriti na vaša pitanja, kao što je već bilo i rečeno. E, Brigadir Lorija, koji je direktor logističkog odjela, logističke uprave je ovdje sa mnom. E, u toj upravi se razvijao koncept na temelju iskustava sa terena. Općenito govoreći, 2013. godine E, vojni stožer EU MS-a je dobio za zadatak razviti mehanizam koji bi iskoordinirao nastojanja EU-a i država članica u e, brzom raspoređivanju Ekovasa, a e, jedinice koje su namijenjene zapadnoafričkim zemljama i jedinicama koje su bile namijenjene rješavanju kriznih situacija u Maliju. Ideje su e, oblikovane na temelju iskustava sa terena sa e, ciljem pronalaska dugoročnog rješenja u sličnim situacijama. Dakle, nešto što je hitno, nešto što je potrebno koordinirati i nešto što je razumljivo onima koji sudjeluju u poduhvatu. E, koherentnija reakcija Europske unije je bila nešto što je bilo prijeko potrebno i o tome se već duže vremena razgovaralo. Početkom 2015. godine logistička uprava je dobila zadatak da razvije ovaj koncept pod pretpostavkom da se e, identificiraju najhitnije potrebe partnerskih organizacija, da se koordinira reakcija e, potencijalnih donatora, da, također da se iskoristi kapacitet znanja vojnog stožera EU-a i nešto što možda nije stalno rješenje, ali nešto što sa organizacijskog gledišta se ne bi temeljilo na stalnom e, angažiranju osoblja u ovom poduhvatu. Koordini, koordinacija bi se aktivirala ovisno o slučaju, prema, svakom slučaju prema potrebama. I kao što je rekao predsjedavajući, koncept je bio odobren 8. veljače 2016. godine. Nešto o kontekstu. E, mehanizam za razvoj obavijesti EUMS-a je e, ustanoven 31. E, siječnja 2013. godine i tijekom njegove aktivacije 13 ponuda je obrađeno, valjanih ponuda za opremu, streljivo, e, vozila i pojedinačnu opremu. E, različite države članice su e, podnijele te ponude vezano uz Afismu, Ekovas, postrojbe u Maliju i jedinice za obuku u Maliju. Nakon, nažalost, neki od zahtjeva za opremu se nisu mogli ispuniti No, međutim, pronađeni su e, različiti kanali financiranja kroz druge oblike. Osim mehanizma za razmjenu obavijesti, e, također je došlo do učinkovite primjene različitih kapaciteta zahvaljujući sklapanju bilateralnih sporazuma između država članica. Dodatno, logistička uprava je bila u uskom kontaktu sa Europskim centrom za koordinaciju i e, zapovjedništvom e, europskog zrakoplovstva vezano uz e, najučinkovitiju moguću koordinaciju resursa. Mehanizam razvoj obavijesti koji je podržavao AFISMU, ECOVAS i oružane postrojbe u Maliju nam je omogućio prikupljanje dobrih iskustava, također pružio potporu donacijama, no još Međutim, nije postojao još uvijek vlastiti proračun, nisu postali vlastiti resursi, posebice što se tiče opreme unutar EU-a, te je stoga ishod u rukama država članica i drugih sudionika koji su pripravni pružiti potporu. Na ovoj slici možete vidjeti opremu koja je donirana tijekom aktivacije mehanizma za razmjenu obavijesti unutar e, vojnog stožera Europske unije, takozvana čelija za mehanizam za razmjenu obavijesti. Sam koncept, koncept objašnjava funkcije i postupke mehanizma za razmjenu obavijesti koji je aktiviran unutar vojnog stožera EU-a kako bi se pružila potpora e, vojnim operacijama, odnosno nekim drugim aktivnostima e, vanjskog djelovanja E, funkcije i postupci koji su objašnjeni u konceptu mogu se primijeniti ako se donese odluka da se aktivira mehanizam i to u drugom dijelu organizacije unutar e, Europske službe za vanjsko djelovanje ili nekih drugih organizacija. Mehanizam za razmjenu obavijesti je ograničen na procese kod kojih je potrebna hitna reakcija, e, izravno neizravno e, proizlazi iz vojnih potreba, e, bitna je koordinacija, potrebno je spriječiti udostručavanje napora, opreme moraju sadržavati usluge, opremu, vozila i neku drugu imovinu i kapacitete. Što se tiče samog okvira, mehanizam za razmjenu obavijesti je oblikovan tako da Europskoj službi za vanjsko djelovanje pruži aktivnu podršku e, partnerskim organizacijama u hitnim vojnim situacijama kojima se mora koordinirati na učinkoviti način. Mehanizam razmjena obavesti je otvoren svim potencijalnim donatorima, PSE e to mora odobriti. E, potencijalni sudionici u ovom mehanizmu su države članice Europske unije, Europske službe za vanjsko djelovanje, komisija, treće zemlje, međunarodne organizacije poput Ujedinjenih naroda, Afričke unije i NATO-a, kao i vladine i nevladine organizacije. Svi sudionici u ovom mehanizmu će primjenjivati načela koja su zacrtana u konceptu Čelija mehanizma za razvojne obaveze će biti jedinstvena točka kontakta Europske unije za sve sudionike od samog početka. Ona će aktivno povezivati sve sudionike i pružati im smjernice, koordinaciju, omogućiti određivanje prioriteta i kod provedbe mehanizma za razmjenu obavijesti će se e, zadržati svijest o situacijama putem kontinuiranog izvještavanja svih koji su uključeni u proces. Donatori e, mogu e, dobrovoljno pružiti pomoć vezano uz prijevoz. Tu postoje neka administrativna pitanja kao što na primjer prijevoz trećih, uvozne licence, E, sve je to u rukama donatora i primatelja. Što se tiče odluka vezanih uz zajedničko zapovjedništvo, e, to je u rukama visoke predstavnice. Njoj pruža savjet e, Vojni stožer Europske unije vezano uz način izvješćivanja, također e, glavni načelnik ju izvještava o e, angažmanu država članica Europske unije putem vojnog odbora. Što se tiče financiranja, nisu potrebne nikakve dodatne financije, a što se tiče resursa i ljudske snage, sve se temelji na resursima koji već jesu dodijeljeni vojnom stožeru EU-a, ovisno o veličini koordinacijskih aktivnosti. Ako se radi o većim aktivnostima, potrebna je dodatna potpora, no za sada e, bez dodatnih troškova. Zaključno, ovo je pregled postupaka e, koji postoje, e, kako bi pružili podršku primateljima mehanizma za razmjenu obavijesti. Puštanje čelija i mehanizma za razmjenu obavijesti je u rukama visoke predstavnice. Na ovoj slici možete vidjeti da čelija mehanizma za razmjenu obavijesti nije uključena u provedbu donacija. Mi smo zaduženi samo za koordinaciju unutar ovog mehanizma ovisno o tome što se donira i kome, načelnik misije i zaslanstva, odnosno e, zapovjedništva, e, mogu se uključiti. E, koncept mehanizma za razvoj obavijesti neće riješiti sve probleme, no može biti dijelom rješenja. Još uvijek neće doći do nijakvih značajnijih poboljšanja ako ne postoji puna potpora država članica i njihova pripremnost da razmjenju informacije i e, također e, budu e, zainteresirani za donacije primateljima. Hvala vam na vašoj pozornosti i odgovorit ću na vaša pitanja. Obzirom da ste u parlamentu, sigurno ćete čuti pitanja. Dajem riječ kolegama. Imali pitanja? Izvolite. Ovo što ste nam iznijeli je bilo vrlo zanimljivo, posebice e, za evropsku uniju, sve je to vrlo važno. Neka pitanja su ostala otvorena. Ako sam vas dobro razumio, cijeli sustav e, se temelji na sudjelovanju pojedinih država članica. Kako vi procjenjujete koristi za Europsku uniju vezano uz e, kapacitete materijalne prirode koje se moraju staviti na raspolaganje? To je moje prvo pitanje. A drugo pitanje, koja, je najveća potreba vezano uz konflikte? Da li se te potrebe mijenjaju? I treće, Polako ćemo početi razgovarati o proračunu za sljedeću godinu. Vrlo prijeporno pitanje ovdje u parlamentu je, na primjer, da li bismo trebali odjeljena sredstva koristiti za pitanja sigurnosti, jer trenutno je to tako da sve ovisi o sudjelovanju pojedinih država članica. Hvala, imali još pitanja? Onda ću odmah nadopuniti pitanja kolege. Gospodine Vedmar, vi ste vrlo precizno govorili o mehanizmu za razmjenu obavijesti. Jedan od primjera iz prošlosti koji se je bio vrlo problematičan je tema Malija. Postoje li tu konkretna iskustva vezano uz mehanizam razmjene obavijesti u misiji u Maliju, da li je tamo profunkcionirao taj mehanizam, odnosno kako bi mogao bolje funkcionirati? Ne znam na kojem jeziku da odgovorim. Odgovoriti ću na engleskom. Počevši od pitanja Zemkea. Europska unija je uključila u misije i operacije e, na najvišoj razini u Africi. Trenutno postoji šest vojnih operacija u Africi i sadašnji aranžmani vezani uz mehanizam za razmjenu obavijesti su takvi da su otočeni na vojnu stranu. To je moguće i proširiti. Nadamo se da se to i hoće proširiti i na civilne misije i civilne operacije, no kod vojnih operacija smo imali određenih problema, na to ćemo se fokusirati. Što se tiče situacije u Maliju, plan je bio rasporediti misiju za obuku u Maliju. Postojala je i misija Afričke unije u Maliju, no problem je bio ne Znanje je postojalo, no nedostajala je oprema. I mi smo se usredotočili na moguću podršku vezano uz opremu. Kada smo zaprimili ponudu država članica, e, nismo znali kako prevesti, prebaciti tu opremu i, tu se pojavilo pitanje vezano uz donacije. Dakle, kod Malija smo imali 19 zahtjeva i 14 ponuda različitih država članica. Što se tiče samih brojki, kolega će vjerojatno bolje odgovoriti jer je on sudjelovao u toj misiji. Ne sve, ali većina ponuda su prebačene na afismu također na misiju za obuku u Maliju i na e, oružane postrojbe Malija. Dakle, možemo reći da to nije bio posvemašnji uspjeh, ali u određenoj mjeri jesmo polučili uspjeh. I svi znamo da kada se radi o reformi sigurnosnog sektora i o razvoju sigurnog okruženja u zemljama u kojima imamo misije, vrlo je važno ne samo da se prenese znanja, već i kapaciteti. I u tom slučaju oprema je vrlo važna. Kao što sam već rekao, Europska unija ne posjeduje imovinu sukladno važećim pravilima koja se primjenjuju na vojne militarne operacije. Možemo e, koristiti samo mehanizam e, Ahena e, koji je namijenjen zajedničkim troškovima kod misija, no u tom slučaju nije obuhvaćena oprema. U tom slučaju se moramo osloniti na velikodušnost država članica, a u slučaju Malija to smo i učinili i rekao bih ni to nije bio posljemašnji uspjeh, ali uspjeh u određenoj mjeri ipak. Pitanje pripravnosti država članica da podrže ovu ideju. Što se tiče Malija, mi smo mogli riješiti to sami uz znanje i e, radnu snagu e, pomorske sigurnosne strategije EU-a. To smo mogli učiniti. Što se tiče budućih zahtjeva, nismo imali još priliku testirati koncept. Koncept je tek nedavno odobren i implementiran je samo jednom i to u Maliju. I na posljedku, što se tiče proračuna, Upravo iz tog razloga govorimo o e, CBSD-u, o razvoju kapaciteta za sigurnost i razvoj. Postoji potreba zajednička komunikacija, koncept je razvijen, no trenutno analiziramo resurse financiranja za tu ideju govorimo o e, neubojitom oružju. Suočeni smo sa tek jednostavnim problemima. E, načelnici misija imaju probleme vezane uz nedostatak stolaca i stolova u e, razredima u kojima se obavlja obuka. Imamo problem vezano uz odore vojnika. To su baš fundamentalni problemi, temeljeni problemi. Imamo probleme vezano uz infrastrukturu za misiju za obuku i u okviru ovog mehanizma Atena ne možemo riješiti ta pitanja. Moramo pronaći rješenja za sve zahtjeve iz te perspektive postoji potreba da se pronađe resurs za rješavanje tih zahtjeva. A što se tiče vašeg e, pitanja, e, mislim da je e, to bilo inicijalno uvedeno u i da je cijela ideja ovog koncepta bila preuzeta iz iskustva u Maliju, ali mislim da imamo iste probleme u Somaliji i također u Centralnoj Afričkoj Republici gdje postoji potreba za opremom koja bi mogla dati potporu našoj savjetodavnoj misiji ili uh, o misijama za obuku koje se provode u tim zemljama. Uh, Možemo samo za sada se referirati na situaciju u Maliju jer e, za sada je to nešto što je jedino preuzeto iz stvarnog života i transferirano u jednu ovakvu generičku ideju koja se obličila u ovaj koncept e, house mehanizma, mehanizma za razmjenu obavijesti. Ja bih rekao dakle da je to jednostavna stvar, ali u praktičnim e, terminima to funkcionira da, možemo razmatrati eventualno različite vrste i načina uvođenja ovog koncepta u budućnosti. Znači, ne radi se sada o novcu ovdje, nego o znanjima, sposobnostima povezivanja onih koji imaju potrebe s onima koji mogu nešto donirati i dodatno ova e, koordinacija transporta je također dodana vrijednost jer Često smo primijetili da bogate zemlje koje su spremne nešto ponuditi nemaju e, mogućnost da prevezu donaciju u dotičnu zemlju. Ja zahvaljujem. Um, um, e, zahvaljujemo. E, možda bi e, kolega želeo nešto reći. Zahvaljujem. Evo da još e, kažem, e, komplementiram nešto što rekla Admiral Gusko u iskustvu s Malijem. E, ideja i cilj clearinghouse bio je dvostruki. Prvi je bio da se omogući brza provedba FISMA misije pod vodstvom Afričke unije, a drugo je da se dade potpora napadima misije Europske unije za obuku u Maliju. I inicijalno nakon jednog e, razdoblja e, koji je bio potreban da se sve organizira i da se napišu postupci za mehanizam razmene. E, tu se onda zatražio vojni odbor Europske unije da dade donacije. Načelno smo dobili pozitivne odgovore u početku i također zahvaljujući velikodušnom e, ponudi e, transportnog aviona 550 c e, ali nakon nekog vremena je došlo do zamora donatora, tako je malo popustio interes. Pa sad ono što je hitno potrebno za misiju obuke u Maliju je mjesto za smještaj ono, polaznika obuke. Mislim, nisu imali čak niti niti šatore, niti čizme, niti ne znam. To je sve na kraju platio e, specijalno posebni odbor Atene i zajedničkog financiranja. Znači, kao što je rekao kontradmiral, e, ovaj je instrument nešto što treba odgovoriti na vrlo jednu specifičnu potrebu, ali jačanje kapaciteta je još e, konkretnije od toga, jer u Maliju potrebno je izgraditi ponovno eh, izgraditi eh, njihove vojne snage od gotovo nule koje su se raspustile nakon puča i upravo eh, jedinice i vodstvo i sve su je uspjelo neki, se neki način možda i organizirati, ali treba im apsolutno sve, oprema, E, i načini za održavanje sustave za održavanje opreme i također osigurati da to bude postavljeno na održivi način e, i također važno je da se to radi u partnerstvu jer inače e, idemo u rizik od kulturne ovisnosti i da to postane samo kao ovako donacija donacija je jednokratna, ali e, neće osigurati ono što smo željeli osigurati time. Ima li još pitanja? E, žao mi je, ja želim možda malo, malo da smo dublje ušli u ovo. Ja sam naime posjetio operaciju u Maliju i nekako mi se to činilo doista žalosnim i razočaravajućim, ali ako ponudite pomoć i onda postane očigledno da jednostavno ne možete to pomoć dati u odgovarajućoj mjeri. Sada me zanima je li se situacija doista pravno na terenu promijenila. Mislim, ono što sam ja na terenu vidio je da ne govorimo sada uopće o naoružanju, o oružju, dakle i tako dalje. A to je regija gdje vojska koja nema e, vlastito naoružanje uopće nije, se ne smatra vojskom. Znači psihološki je to već razočaravajuće i razorno, ali u kojoj mjeri, dakle, dobro, ovaj mehanizam funkcionira od e, slučaja do slučaja, ali ne postoji li e, možda neka mogućnost da se u jednom trenutku prikupi određena količina stvari. E, pa kakva je situacija trenutno sada s misijom? U kojoj mjeri je to sada operacija koja funkcionira i e, koja je temeljena na dovoljnoj razini infrastrukture, a kako bi razvila e, nove strukture za vojsku ili bar jedan kostur vojske i administrativnog e, upravljanja tom vojskom. Je li se to promijenilo? usporedbe s prošlom godinom ili je to samo uvijek kap e, vode u oceanu, kap u oceanu. Hvala predsjedniče. Ako dopuštate, znate da sigurnost je preduvjet e, razvoja, jer sigurnost je nešto što u što moramo krenuti prije nego što krenemo na sljedeći korak e, na izgradnju zemlje. Dakle, Dakle, mehanizam e, clearing house za razmjenu obavijesti uveden je na početku stare misije u Maliju i inicijalno je bio od pomoći i to je bilo tako, a sadašnja situacija je tako da Mislim da mehanizam zapravo nismo uveli jer u ovom trenutku nema ponuda od strane zemalja članica da i što daju bilo koju opremu ili bilo kakvu vrstu e, opreme materijalne vrste malinsk, snagama u Maliju. I to je problem s kojim se suočavamo i kao što ste rekli, bilo je to doista bolno gledati situaciju u Maliju. i mislim da mi sada širimo informacije da bi svaka donacija bila dobro došla, e, posebice u ovom konkretnom slučaju, jer e, situacija u Maliju zapravo e, ne, nije loša, mislim, sam, ka, sam kamp za temeljnu obuku je dobro opremljen i organiziran, i zapravo sada možemo voditi misiju za obuku, čak i možda i proširiti i sa svim mogućnostima kako bismo e, obučavali e, vojnike u blizini njihovih zona I mislimo da je situacija u tom smilu dobra. U Somaliji je situacija još puno gora, gdje uvjeti za obuku e, u samom kampu su doista strašni i očeni i usprkos e, tome što puno novaca ide Afričkoj uniji od strane Europske unije, koja je odgovorna za stvaranje i održavanje kampova za obuku u dobroj formi i odgovorna također i za E, isplatu vojnicima koji se, plaćanje vojnicima koji su na obuci, ipak smo suočeni sa nizom problema. Dakle, postoji potreba za jednim alatom koji bi se mogao pozabaviti ovim problemima na možda više rutinski način. E, postoji potreba za potporu od strane Europske unije na organizirani način i onda ovaj mehanizam e, za razmjenu informacije clearing house je nešto što doista jest hitno potrebno. Kad se govori više o rutinskom pristupom, e, možda postoji potreba za nekim više rutinskim rješenjima. Zahvaljujem. Mislim da će ovo biti tema za odbor sedeju i dalje i mislim da je uvijek velika većina odbora i u parlamentu i ovdje vjerovala i u odboru vjerovala da je ovo situacija koja narušava prestiž Europske unije u Africi i mislim da će ovaj odbor e, nastaviti podupirati ideju iznalaženja trajnog rješenja kao što ga imamo na civilnom e, planu znači sa ovim skladištima i tako dalje, znači na civilnoj strani i na, a posebice na vojnoj strani je situacija politički još kritičnija i osjetljivija i svakako ovo jest prvi korak, ali u svakom slučaju to je situacija koja treba, koja nam namjera podupreti politike E, Europske unije u tom pogledu u e, Africi. Dakle, zahvaljujemo kontraadmiralu Valdemaru Guskom. E, zahvaljujem vam što ste došli k nama. Hvala vam i znamo naime da radite svoj posao doista iz, izazovnom okruženju gdje nema puno niti financijske niti strukturne pomoći, ali eto barem da znate da većina parlamenta želi iznaći načine da vam se u tome pomogne. Zahvaljujem. Um, um, dame i mislim da ćemo imati malo stanku. Sljedeća točka dnevnog reda je na redu u 4.30 kada će doći povjerenik. Uh, vrlo zanimljiva tema o uh, prijedlogu za obranu i sigurnost, ali obzirom da smo pozvali povjerenika u 4.30, eh, predlažem pauzu do 4.30, dakle vidimo se za 45 minuta otprilike.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 Dobro, a sada je gotovo 4.30 i mislim da možemo nastaviti sa drugom točkom dnevnog reda, a to je pripremno djelovanje za istraživanje žana sa ZSOP-om. I doista nam je drago što je s nama Ala Aleksis, načelnik odjela za obranu, zrakoplovnu i pomorsku industriju pri upravi za unutarnje tržište, industriju, poduzetništvo i e, MSP-ove, GROW i mislimo da je jedan od ključnih projekata parlamenta u ovom e, ovim vremenima, u ovom okviru i to ne samo u okviru istraživanja nego obrambenih pitanja upravo to i mislim da obzirom da imamo prisutnost ovdje začetnika ovog predloga gospodina Galera, Mislim da na kraju e, možda imamo, ispadne da imamo puno začnike, mnogo očeva, ali da ipak je Mihael Galer bio e, jedan od ključnih pokretača, a i članova skupine koji su pokrenuli ovaj prijedlog. Da pa bih bez daljnjeg e, oduljivanja dao vama riječ da nam kažete kakvo je stanje uvijek e, rado gledamo što nam priprema komisija. E, parlament već e, priprema, u svakom slučaju Njemačka i Francuska su dale velike najave i sada evo bacimo pogled prema komisiji da vidimo što će se dogoditi. Izvolite. Hvala lijepa gospodine predsjedatelju. Hvala vam lijepa što ste me pozvali. Zaista, obrambena pitanja dobivaju sve više na važnosti i mislim da će se takav trend nastaviti te da ćemo do kraja godine o tim e, pitanjima razgovarati kao prioritetnim pitanjima. Vidite i sami da se neke teme zapravo stavljaju u prvi plan. S jedne strane tu je strategija gospođe Megerini, e, eventualno za kraj lipnja. Zatim bijela knjiga koja bi trebala uslijediti nakon strategije kako bi se definirali kapaciteti. Akcijski plan komisije vezano uz obrambena pitanja za drugi semestar ove godine i zatim naravno pripremne akcije o kojima se već mnogo govori na kojima se radi. Općenito govoreći, mislim da treba podsjetiti da već postoji čitav niz inicijativa vezano uz ovo pitanje. Posljednja je komunikacija Europske komisije iz 2013. godine. Pogledajmo sada situaciju što postoji trenutačno, a smatra se novitetom u odnosu na ono što je spomenuto u 2013. godine. Što se tiče međunarodne situacije, ona se nažalost nije poboljšala i traži određenu reakciju. Druga važna stvar koju treba reći jest da Europska unija namjerava odvojiti određena financijska sredstva vezano uz istraživanja koja se provode u području obrane. To je vrlo važna stvar koju treba naglasiti zato što obično ne postoje sredstva koja su namijenjena isključivo obrambenim pitanjima i to je vrlo važna izmjena u odnosu na prethodnu situaciju i samu akciju, a zatim toga e, naravno odvojit će se i određena sredstva za pripremne akcije. Kada govorimo o financiranju zajednice, vrlo je važno reći za što će ta sredstva ići. Mislim da je to jasno i mislim da je vrlo važno pogledati izvješće e, koje je pripremala gospođa Belkovska. To je izvješće koje sadrži vrlo zanimljive odgovore na ova pitanja. Sredstva zajednica nisu zamjena za nedostatak e, sredstava koja bi trebala doći od država članica. Države članice i dalje trebaju financirati istraživanje i razvoj. Drugim riječima ne postoji natjecanje između e, financiranja na nacionalnoj razini i europskog financiranja kao što u izvješću stoji, e, vrlo je važno da na europskoj razini dobijemo jednu dodanu vrijednost vezanu uz pitanje istraživanja. Izvješće koje je sastavilo, koje su sastavile istaknute osobe iz vojnog miljeja, među ostalim postavlja poveznicu između istraživanja i razvoja. Cilj dakle nije vršiti istraživanja, cilj je zapravo pokrenuti jednu lančanu reakciju koja omogućuje istraživanje, ali ishod toga istraživanja trebao bi biti razvoj i e, u konačnici razvoj proizvoda koje će države članice kupiti i koje će vojska koristiti. Nema nikakvog smisla financirati financirati istraživanje koje ne vodi k ničemu. Što se pak tiče glavnih tema kojima se treba baviti tijekom pripremnih aktivnosti, pojavio se vrlo važan aspekt, a to je upravljanje. Upravljanje i sustav upravljanja koji bi trebao omogućiti uspjeh ovoga projekta. Europska komisija u velikoj mjeri oslanja svoje djelovanje na uobičajene mehanizme upravljanja. Upravo zato oformljen je programativni odbor. Taj odbor koji će okupiti države članice vrlo je važan zato što će omogućiti da se dobiju ulazne informacije od država članica. Također, to je odbor koji će funkcionirati u skladu sa obrambenim programom Europske unije i od kuda se crpe najglavnije informacije za temeljni rad te, tog odbora. E, odbor je uspostavljen u studenom prošle godine, održan je već veći broj sastanka i sastanci i rad nastavit će se i tijekom 2016. godine. Druga važna stvar je skupina koja bi trebala okupljati stručnjake iz sektora. To je skupina koja se treba zapravo oformiti u sljedećih nekoliko tjedana. Trenutačno se radi na finalizaciji popisa ljudi koji bi trebali sudjelovati u radu te skupine koja ima savjetodavni karakter, dakle radi se o savjetodavnoj stručnoj skupini. To su stručnjaci koji će e, u radu te skupine zapravo staviti u prvi plan svoja stručna znanja vezano uz obrambena pitanja. Da bismo uistinu ostvarili uspjeh, moramo na neki način ovu priču, da tako kažem, i prodati industriji. Upravo zato nastojat ćemo obratiti pozornost na zastupljenost industrije u toj savjetodavnoj radnoj skupini koja bi također trebala ponuditi stručna znanja kako bi se u konačnici ostvarili rezultati kojima težimo. Kao što znate, uspostavili smo tjesnu suradnju sa agencijama s kojima imamo praktički rasprave na svakodnevnoj razini. Prvenstveno je to Europska agencija za obranu. Prvenstveno nastojimo iskoristiti stručna znanja agencije kako bismo u konačnici ostvarili željene rezultate. Ta suradnja osnažena je putem pilot projekta koji je pokrenut krajem prošle godine. Kao što znate, već smo potpisali ugovor o delegiranju sa agencijom vezano uz upravljanje pilot projektom. Radi se o ograničenim financijskim sredstvima koja su na raspolaganju pilot projektu, međutim usprkos tome taj pilot projekt je temeljni korak u ostvarivanju dugoročnog projekta. On će omogućiti da se uspostavi struktura suradnje s agencijom, da se testira čitav niz hipoteza. Vratit ćemo se vjerojatno i na pitanja e, prava intelektualnog vlasništva, što je vrlo važan sastavni dio cijeloga projekta. Dakle, taj pilot projekt je apsolutno ključna sastavnica. On je već e, krenuo aktivnosti se odvijaju i trenutačno smo u situaciji koja je u skladu sa rokovima koji su određeni na samom početku i uznapredovali smo u radu. Kada govorimo o pripremnim aktivnostima, one bi trebale biti otvorene svim državama članicama. Trenutačno ne planiramo otvoriti te aktivnosti trećim zemljama, možda uz izuzetak Norveške koja je, kao što znate, kada se radi o obrambenim pitanjima vrlo bliska državama članicama Europske unije. Dakle, Norveška će sudjelovati u pripremnim aktivnostima. Vrlo važan aspekt je naravno i aspekt prava intelektualnog vlasništva, takozvani IPR na engleskom to je pitanje o čijem će uspješnom rješavati ovisiti uspješnost ili propast istraživačkih programa i pripremnih aktivnosti. Radi se o vrlo teškom pitanju. U okviru istraživačkih programa kojima upravljaju države članice, situacija je općenito gledano vrlo jednostavna, zato što u većini slučajeva države članice organiziraju javne natječaje temeljem e, pravila tržišnog natjecanja i na neki način slijedom toga kupuju istraživanje. Dakle, države članice kupuju određenu uslugu, imaju vlasništvo nad e, tome, nad tom uslugom i onda mogu sa intelektualnim vlasništvom činiti što žele. One su vlasnice prava raspolaganja intelektualnim vlasništvom. Međutim, ovdje se postavlja pitanja hoće li se zapravo ovdje ostavljati prava intelektualnog vlasništva na određeni rok e, poduzećima ili predstavnicima industrije ili će se slijediti jednostavno pravilo o javnoj nabavi pa će onda onaj koji je pokrenuo postupak javne nabave preuzeti pravo intelektualnog vlasništva. To zapravo treba ozbiljno sagledati, zato što imamo situaciju da će zajednica financirati istraživanja, ali neće kupovati e, rezultate istraživanja. Pitanje koje se postavlja je sljedeće. Kada programi zažive, hoće li rezultati istraživanja koji će biti postignuti e, biti iskorišteni za programe koji će uslijediti? Ako da, koji će to biti programi? Naravno, istraživanje će biti financirano javnim sredstvima. Dakle, važno je da države članice mogu ostvariti korist od ishoda istraživanja, od rezultata kako bi zapravo pokrenule e, programe koji će se temeljiti na tim ishodima. Međutim, određena poduzeća kažu da, ali rezultat tog istraživanja nama pripada. Mi smo financirali e, proces istraživanja. Da, novac dolazi od zajednica, ali istovremeno radi se o subvenciji. Dakle, poduzeće je to koje je vlasnik prava raspolaganjem raspolaganja određenim e, rezultatom istraživanja. Kako povezati ta dva elementa? Što učiniti? Što se tiče logike poduzeća vezano uz intelektualno vlasništvo, posebice u obrambenom sektoru, mislimo da je to zapravo nešto što je sastavnim dijelom aktive poduzeća. Dakle, ne možemo tražiti od poduzeća da se odreknu svojega prava i da to nekako stave u javni prostor. Drugi element o kojem treba razgovarati je sljedeći. Ako financiramo istraživanje, očekujemo naravno e, pozitivne vanjske efekte na razini zajednice. Upravo zato važno je da imamo i e, aktivnosti koje slijedne nakon istraživačkog programa, tijekom kojih će se koristiti ishod istraživanja kako bi se priveo kraju neki drugi program koji bi mogao rezultirati krajnjim proizvodom. Kako uspostaviti ravnotežu između te dvije stvari? Um, izvješće um, istaknutih osoba iz vojnog miljea je u ponudilo određene odgovore koji su prilično zanimljivi i temeljem kojih radimo dalje. Ono što bi trebalo učiniti sada jest nastaviti raspravu sa državama članicama koje bi naravno željele da zapravo se uspostavi jasnija veza i, a s druge strane za Europsku komisiju je zaštita prava poduzeća vrlo važan element. Naime, ako pripremne aktivnosti ne udovolje potrebama i ne uklone dvojbe koje države članice imaju, onda će zapravo cijeli projekt završiti neuspjehom, što nije ono što želimo. Vrlo važan aspekt je također i proračun e, pripremnih aktivnosti. Rasprave u komisiji vezano uz različite prijedloge koji su dani su u tijeku. Mi se nadamo da ćemo uskoro doći do stajališta koje će rezultirati prijedlogom proračuna a naravno na našem proračunskom tijelu je da donese odluku o tome. Radi se o pripremnim aktivnostima, odnosno pripremnoj aktivnosti, tako da znamo da postoje određena proračunska ograničenja. Istovremeno važno je da taj proračun bude u skladu s onime što želimo postići, zato što s jedne strane e, istraživanje u obrambenom sektoru mnogo košta, tog trebamo biti svjesni. Ako želimo rezultate, treba uložiti. Istraživanje je skupo. Drugi važan element je sljedeći. Ako politički gledano želimo dugoročnu strukturu, onda treba poslati pozitivan signal, posebice industriji i ministarstvima obrane. Ako na razini zajednici želimo formirati nešto, konstruirati nešto, onda proračun mora odgovarati tim našim ambicijama. Posljedično tome, naravno, trebat će krenuti s raspravama u smjeru koji, će dovesti do prihvaćanja, odnosno usvajanja jednog prihvatljivog iznosa. Kada govorimo o pripremnoj aktivnosti, kojim temama se treba baviti? Ponovno, predmetno izvješće sadrži vrlo zanimljive polazišne točke, posebice kada se radi o, o demonstratoru, odnosno o pokazatelju vrlo je važno zapravo da se u kratkom roku pokaže da to financiranje s razine zajednice ima dodanu vrijednost. Ako mi unutar tri godine krenemo u nekakvo temeljno istraživanje koje će rezultate e, imati za nekih deset godina, onda zapravo trebamo imati nekakve pokazatelje u okviru istraživačkog programa koji će pokazati da će zaista doći do tih rezultata nakon deset godina. Također treba imati u vidu i norme. Što se pak tiče samog procesa i time bih zaključio, e, radi se o procesu i rokovima te dugoročnom tajmingu. Europska komisija pripremit će komunikaciju koja će dati kratki pregled e, pristupa za koji se komisija odlučila. Očekujemo da će ta komunikacija biti objavljena u drugom dijelu ove godine. Ne znamo točno kada, najvjerojatnije će ona biti sastavnim dijelom paketa mjera, uključujući i akcijski plan i ostale inicijative, čiji je glavni cilj razviti projekt koji bi zaživio početkom sljedeće godine. Evo, to je nekoliko riječi u smislu uvodnih napomena. Gospodine predsjedatelju, hvala vam lijepa. Imamo li pitanja? Gospodine Galor. Hvala lijepa, Aleksis, na svim ovim opširnim izlaganjima. Želio bih vam reći da mi ovdje u Europskom parlamentu ćemo vam sigurno pružiti potporu za ovaj projekt u okviru višegodišnjeg financijskog okvira. Tako da možete započeti sa istraživanjima što se tiče obrane. U tom smjeru imam nekoliko pitanja što se tiče E, pilot projekata. Ovo što vi predlažete u smislu pripremnih mjera, e, Povjerenica e, Dobrovskaja je bila u lipnju prošle godine ovdje u Europskom parlamentu i razgovarala je sa našim odborom i profesor Buzek, naš predstavnik, je već tada ukazao na stav komisije vezano uz vremenski plan. Prije nekoliko tjedana je ovaj rok za podnošenje ponuda bio produljen. E, možete li nam objasniti zašto je došlo do ove odgode, do kašnjenja? Što se tiče pripremnih aktivnosti, niste baš bili precizni u smislu e, prijedloga proračuna za 2017. godinu. Možda biste nam mogli preciznije predočiti vremenske rokove kada možemo računati na što. Isto tako, u izvješću KOPA se preporuča utemeljiti Savjetovni odbor na razini Europske unije E, da li se zna nešto više o tome danas? Ko bi mogao sudjelovati u tom savjetodavnom odboru? Od prosinca prošle godine e, vodite takozvane SF programske odbore u okviru e, pripremnih mjera. Možete li nam reći sa kojim temama su se bavili ti odbori za ESIF nešto opširnije. Možete li nam to nešto više reći o tim programskim odborima? Znate da postoji jedan francusko njemački zahtjev vezano uz izjavu Mečkara, vezano uz 80 milijuna eura za sljedeću godinu, to bi se trebalo staviti, za sljedeće tri godine, to bi se trebalo staviti na raspolaganje. Da li se vi priključujete tom zahtjevu? da li je komisija vezano uz e, taj prijedlog za osnivanje savjetodavnog odbora u izvješću kopa e, za istraživanje, da li ona to podržala? Ako to e, nije tako, kako će ti odbori ESIF-a moći to preuzeti, taj zadatak također? Što se tiče samih tema u okviru pripremnih aktivnosti, da li mislite da bi bilo shodno oblikovati određene klastere? U prosincu prošle godine ste se obratili izravno državama članicama po pitanju tema. U tom kontekstu e, Agencija za obranu nije bila jedna od tema koja je ušla u pilot projekte. Zašto ste donijeli takvu odluku? I posljednje područje koje me zanima u kojoj mjeri radite na tome u okviru pripremnih mjera za glavni program sufinanciranje od strane država članica. Gledište parlamenta je da sufinanciranje nudi državama članicama pravu ozbiljnu predanost da se zauzme za ovu stvar i u financijskom smislu. Sufinanciranje putem država članica. U svakom slučaju bi poslalo e, signal kojeg bi Europski parlament podržao. Što vi mislite o tome? To bi za sada bila sva moja pitanja. Hvala. Gospodine Cemke, izvolite. Hvala lijepa gospodine predsjedatelju. Ja bih također želio zahvaliti našem gostu na informacijama. Hvala lijepa gospodine Aleksis. Posebice stoga što nakon čitavog niza godina u Europskoj uniji i u Europskom parlamentu ozbiljno razgovaramo o tome da bi Europska unija trebala dati podršku istraživanju u obrambenom sektoru. I nažalost znamo da u prošlosti nije bilo financijskih sredstava na razini Europske unije za financiranje takve vrste istraživanja. No, situacija je sada takva da sve države članice plaćaju manje od primjerice Sjedinjenih američkih država za istraživanje. A ono što cijelu situaciju čini još ozbiljnijom jest i nedostatak e, tehnologije koji nas je doveo do situacije u kojoj smo danas u mnogo težoj situaciji nego što smo bili prije deset godina, ali prije pet do šest godina. Na europskoj razini imamo zaista veliki problem. A taj problem odražava se u tome da će nam nedostatak podrške istraživanja u obrambenom sektoru značajnim financijskim sredstvima u budućnosti stvoriti situaciju u kojoj ćemo se morati oslanjati na SAD. A SAD možda zapravo neće željeti posvetiti toliko truda i sredstava da štiti Europu. To je kontroverzno pitanje, no u svakom slučaju želio bih vam postaviti dva pitanja. Kao prvo, S obzirom na to da nemamo dostatna sredstva, koji bi bili prioriteti kad govorimo o obrambenoj i sigurnosnoj politici u Europskoj uniji i tko će te prioritete definirati? Još jedan problem s kojim se susrećemo jest pritisak koji dolazi od industrije, odnosno različitih istraživačkih instituta to možda neće ići ruku pod ruku sa stvarnim potrebama u obrambenom i sigurnosnom sektoru. Tako da me zanima tko će definirati prioritete na razini Europske unije. Druga stvar koju želim spomenuti je sljedeća. Kad jednom definiramo jasne prioritete, u kojem će se forumu evaluirati i birati svi prijedlozi koji će doći od strane istraživačkih instituta i industrije. Tko će zapravo reći koji projekti će biti uzeti u obzir? Ja bih želio... Želio bih dodati još jedno pitanje vezano uz prava intelektualnog vlasništva. Koje rješenje će se pronaći po tom pitanju? Pripremno djelovanje zapravo u tehničkom smislu se temelji na pravilima. Za koja pravila ćete se odlučiti? i jedino mjesto na kojem smo uspjeli uspostaviti tu delikatnu ravnotežu vezano uz pitanja prava intelektualnog vlasništva su e, interesi nabave država članica i prava intelektualnog vlasništva e, sigurnosne, odnosno obrambene industrije u civilnim programima obzora 2020 Pronađen je kompromis koji se temelji i na pravnoj perspektivi. Dakle, prvo pitanje je zapravo na kojim pravilima će se temeljiti pripremno djelovanje i drugo, očekujete li da prava intelektualnog vlasništva u obrambenom sektoru će se razlikovati od pravila koja se primjenjuju u civilnom sektoru i vrlo praktično pitao sam se e, mi vas uvjeravamo da parlament podržava financijski prijedlog za pripremno djelovanje, no usporedbi s onime što smo učinili prije nekih, prije nekih desetak godina vezano uz e, program istraživanja. Postupak je bio posve istovjetan, no nakon tog postupka mi smo očenički počeli tražiti novac i rezervirali smo novac za pripremno djelovanje. A čini se sada kod ovog pripremnog djelovanja imamo egzotičnu komponentu, znamo da je to nešto što predstoji, ali interno, očeno, pokušavamo prijeći e, određenu liniju u proračunu. Da li se u vašoj glavnoj upravi razmišlja o tome u kojoj mjeri će biti potreban novac i moje pitanje je koliko novca i kada će doći i odakle će doći. Hvala lijepa na ovim pitanjima. Kao što sam naveo u uvodnoj napomeni, radi se o predmetu na kojem mi još uvijek radimo, tako da ne mogu u ovome trenutku precizno odgovoriti na sva pitanja, zato što su radovi na ovom pitanju još uvijek u tijeku. Radi se, dakle, među ostalim o pilot projektu. Kada govorimo o pilot projektu, e, radili smo s agencijom e, i agencija je zapravo predložila da se odgodi početak za nekoliko tjedana kako bi se dalo vremena industriji, odnosno poduzećima da reagiraju, da se pripreme, zato što su rokovi bili relativno kratki. Mi smo dozvolili taj dodatni rok, dodatno produženje roka, ali nismo željeli da to ima učinak na globalno gledano cijeli proces. Naravno, cijela stvar traje malo duže nego što smo inicijalno predvidjeli, zato što je transparentnost važna, još uvijek smo u procesu učenja kroz aktivni rad, dakle learning by doing, pa je i to razumljivo. Što se pak tiče prijedloga proračuna, Ponavljam, komisija bi trebala iznijeti prijedlog u sljedećih nekoliko tjedana. Koje će biti brojke još uvijek ne znam, ali budite uvjereni da ćemo s naše strane učiniti sve da se oslonimo na ono da se držimo onoga što su istaknute osobe iz vojnog milja istaknule svojim izvješću, iako znamo da se već po kuloarima šire neke brojke. Kada govorimo o poduzećima, o državama članicama i općenito svim zainteresiranim akterima, važno je da taj proračun bude ozbiljan. Ako ne bude ozbiljan, ne možemo računati na uspjeh. Dakle, radi se o tome da trebamo imati e, proračun, ozbiljan proračun koji je maksimalno moguć s obzirom na ograničenje ove godine. Gospođa Bjenkovska u ovome trenutku zapravo nije zauzela čvrsto stajalište vezano uz e, ovo pitanje, ali nije zauzela definitivno stajalište. Programski odbor sastao se već prošle godine i već je održano dodatnih četiri do pet sastanaka e, i planiraju se još i dodatni sastanci tijekom ove godine, a to bi trebalo omogućiti da se ostvari napredak vezano uz radni program. Što se tiče e, savjetodavne skupine, nastojat ćemo što je brže moguće finalizirati popis sudionika. Kao što znate, tu uvijek postoje određene e, igre tko će ući u skupinu, tko neće, tko bi želio, tko ne bi i tako dalje. To traži vremena, ali nadamo se da ćemo do kraja lipnja zaista imali popis, preliminarni popis stručnjaka koji bi trebali ući u savjetodavnu skupinu ta skupina je posebno važna, kao što sam istaknuo u uvodnim napomenama, jer to je skupina koja će nam zapravo dati povratne informacije od industrije. U procesu smo učenja, radi se o vrlo složenom području međutim trebaju nam povratne informacije. Ne znači da ćemo se zapravo složiti sa svim zahtjevima koje dođu od e, aktera u industrijskom sektoru, ali upravo zato imamo ovu savjetodavnu skupinu i upravo zato nam je draže potrošiti par tjedana više na njezino formiranje, ali istovremeno biti sigurnima da ćemo u konačnici imati strukturu e, radne skupine koja reflektira, odnosno odražava ono što se događa u sektoru. E, pitanje zašto smo odlučili kontaktirati države članice, a ne Europsku agenciju za obranu. Zapravo mi smo željeli kontaktirati jedne i druge i na kraju smo kontaktirali jedne i druge. Europska agencija za obranu ima određena stručna znanja i mi želimo iskoristiti ta stručna znanja, naravno u vlastitu korist. Bilo bi e, grijeh ne iskoristiti ta stručna znanja. S druge strane, države članice su te koje će jednostavno iskazati svoja stajališta. Kao što znate, jednostavno jednostrano stajalište određenih država članica ne odgovara nužno u potpunosti stajalištu Agencije za obranu. Zbog toga je vrlo važno da svatko ima prilike izreći svoje stajalište. Kada govorimo o sufinanciranju sa državama članicama, imamo određene dvojbe kada se radi o sufinanciranju s državama članicama, to je nešto o čemu još razmišljamo. Još jedan važan element je to što bi sufinanciranje s državama članicama moglo u konačnici biti vrlo složenim, posebice kada se radi o pitanju zaštite prava intelektualnog vlasništva. Naravno, ako država članica uloži novac, reći će da želi imati vlasništvo nad jednim dijelom prava intelektualnog vlasništva, a to bi u konačnici moglo e, značajno zakomplicirati projekt. Nismo još u potpunosti odbacili tu ideju, o tome još razmišljamo, ali čini nam se da bi zapravo takav jedan sustav bio dosta složen za provedbu stvarnosti. Naime, to treba dubinski analizirati, posebice kad vidimo kakav je učinak na pripremne aktivnosti. Kada govorimo o razlikama u proračunu za istraživanje između Europske unije i SAD-a. Nažalost, radi se o jednoj od temeljnih razlika. Mi smatramo da Europska unija nije nužno u natjecanju s drugim dijelovima svijeta, niti sa američkim proračunom, no ako želimo postojati, europski proračun za ta pitanja mora biti značajan. Naravno, u okvirima jedne suradnje, potpuno otvorene suradnje i upravo zato mi insistiramo na značajnom proračunu koji bi trebao biti odvojen, ali ne samo za pripremne aktivnosti, već isto tako za ono što će uslijediti nakon pripremnih aktivnosti. Već smo sada administrativno gledano na kraju 2016. godine, 2020. godina neće doći sutra, ali zapravo govorimo o vrlo kratkom roku, doći će prek i upravo zato vrlo važno je da počnemo ozbiljno raditi na rješenjima za razdoblje nakon 2020. godine. To za sobom povlači vrlo značajne prijedloge i upravo zato mislim da ovo izvješće istaknutih osoba iz vojnog miljeja sadrži dobre smjernice za daljnje rasprave. Dobar okvir za daljnju raspravu. Kada govorimo o definiranju prioriteta u području istraživanja, posebice za pripremne aktivnosti, mi naravno računamo na agenciju. Agencija ima potrebna stručna znanja kada se radi o definiranju prioriteta i kapaciteta. Naravno računamo i na države članice, ali isto tako i na industrijski sektor. Upravo zato imamo ovu savjetodavnu strukturu koja uključuje i predstavnike industrijskog sektora i na taj način ćemo izvojiti određene prioritete na koje treba staviti naglasak. Još jedna stvar koja nam je važna, posebice u okvirima pripremne aktivnosti, e, je ograničen broj prioriteta čak i ako se zalažemo za značan proračun koji će u konačnici svejedno biti ograničen, moramo paziti da broj prioriteta bude ograničen. Ne čini nam se da je zapravo bujanje broja projekata ono što ide u korist e, ovim našim ciljevima. Želimo imati ograničeni broj projekata kako bismo pokazali da Europska unija jest u stanju ostvariti određene rezultate u definiranim rokovima. Kada govorimo o pravima intelektualnog vlasništva, takozvani IPR i pitanja javne nabave, 2020. godina je referentna godina, međutim mi naravno e, nismo ograničenim tom odredbom. Ona nas ne obvezuje, raspravljamo i sa predstavnicima industrije kako bismo uspostavili jedan sustav zaštite prava intelektualnog vlasništva koji bi bio ciljan E, ciljan dakle, na pitanja u području sigurnosti i obrane. Ako me pitate o kojim se konkretnim odredbama radi, moram reći da nam još uvijek nisu poznate sve pojedinosti. Rasprave se i dalje vode. Očekujemo da će to biti definirano u komunikaciji koja će biti usvojena u drugom semestru, donijet će je Europska komisija, dakle na tome se radi. No, Prilagodit ćemo pravila prema potrebama kako bismo reagirali na potrebe sektora obrane. Ono što nam se svakako čini od temene važnosti jest da kad govorimo o obrambenom tržištu, ekonomski gledano to nije tržište u onom standardnom smislu ponude i potražnje. Moramo imati jednu suradnju, osmozu da tako kažemo, koja postoji između Ministarstava obrane i industrije i zapravo se oslanjamo na realnu situaciju, a to je da industrijski sektor u 95% slučajeva zapravo ovisi o narudžbama koje dolaze od strane Ministarstva obrane. Dakle, radi se o jednoj specifičnoj situaciji. Ovo nije bilo dovoljno precizno. Moje pitanje je, znam da u perspektivi će se voditi rasprava o pravima intelektualnog vlasništva, no ako novac dolazi iz proračuna sada za pripremno djelovanje, mora se temeljiti na nekoj financijskoj uredbi ili na općem proračunu ili na odstupanjima kao što je to napravljeno u slučaju zajedničkih poduhvata kod privatno poslovnog partnerstva. Moje pitanje je stoga na kojim pravilima o sudjelovanju će se dodjeljivati novac za pripremno djelovanje. A unutar pripremnog djelovanja možete da voditi dalje konkretnije pregovore sa državom članicima jer se to temelji na europskom proračunu i to nam treba pravna osnova. I e, to je nešto što se ne može, što čemu se ne može ponovno pregovarati. Dakle, koja je referenca opći proračun, pravila ili kao što imamo pravila za istraživanje ili tražite odstupanje, no u tom slučaju morate sklopiti sporazum sa državama članicama i parlamentom. Dakle, za sada za novac, za aktualni novac. Isto se odnosi i na prava intelektualnog vlasništva. Ne možete koristiti različita prava intelektualnog vlasništva ako proizlaze ta sredstva iz proračuna Europske unije tekuća sredstva. Možda ćemo i u budućnosti pronaći rješenje za to. Dakle, moje pitanje je na kojim pravilima će se temeljiti alokacije novca. To je vrlo važno. Inače, možemo upasti u poteškoće. I vi ste s pravom opisali nesavršeno tržište, no proračun i pravila za isplate iz proračuna će i dalje ostati jednaka. Što se tiče država članica, razmišlja se o procesima nabave između država članica i trgovačkih poduzeća, no sve dok novac dolazi iz europskog proračuna, ne mogu se uzimati u obzir posebnosti nesavršenog tržišta. Jednostavno radi se o alokacijama iz europskog proračuna organizacijama kao što je IDA na kojim pravilima će se temeljiti alokacije za pripremno djelovanje. Možda osim ide, biste mogli nešto više reći i o ideji isplate novca iz tekućeg proračuna na temelju toga. Ispričavam se, Mihajl. Ukratko, pretpostavljamo da E, će se pripremno djelovanje odvijati tijekom 2017. 18. 19. Onda ćemo do 2021. sljedećeg financijskog okvira imati e, jednu godinu jaza. Da li vezano članak 185 predviđate nešto e, za taj novi program u smislu sufinanciranja od strane država članica? Hvala lijepa. Kada govorimo o pravnoj osnovi, to je nešto što je otvoreno pitanje, sastavni dio otvorenih pitanja, na tome se još radi. I očekujemo da će stajalište o tome biti doneseno u sljedećih nekoliko tjedana. Ako me pozovete da se vratim za nekoliko tjedana, mislim da ću vam moći precizno odgovoriti na ovo pitanje. Kada govorimo o eventualnom jazu, odnosno o razdoblju o kojem se radi, E, ovo što ste vi upravo iznijeli jest jedno od mogućih stajališta, ali nismo još uvijek došli do toga. Najprije trebamo riješiti neka druga prioriteta u sklopu, druge prioritete u sklopu pripremne aktivnosti. Dakle, vidjet ćemo situaciju 2017. godine kada pripremno djelovanje krene, ali svakako će se trebati premostiti taj jaz. Koji bi, da li bi na neki način mogla se uključiti Ida u ovu izjavu? Izvolite. Hvala gospodine predsjedatelju. Naravno, ja ću se nadovezati na ovo što rekao gospodin Aleksis. Prijedlog je iznesen u smislu prioriteta i programa. Ono što je EDA do sada učinila je da smo razgovarali sa svim programskim odborima i e, diskutirali smo o prioritetima sa državama članicama i pogledali smo odnos i vezu sa e, programima razvoja kapaciteta u okviru zajedničke obrambene i sigurnosne politike. Razgovarali smo sa stručnjacima ministarstava obrane. Provjerili smo da li postoji konvergencija vezano uz teme istraživanja i tada smo to prenijeli komisiji na razmatranje. Održali smo do sada tri sastanka, svaki puta sa e, pripremnim odborima e, u ožujku, travnju i dvodnevnu radionicu u svibnju. Pitali ste kako namjeravamo provesti program. Mi ćemo to oblikovati na temelju e, delegiranih sporazuma. Postoji jedan delegirani sporazum na snazi koji detaljno precizira što moramo učiniti. U prvoj fazi e, određujemo doprinose za prvi program i na temelju toga program određuje teme. E, nakon toga EDA objavljuje i poziv za dostavu ponuda E, napravit ćemo to isto čim taj sporazum o delegiranju bude na snazi. Provodit ćemo različite komponente za koje smo odgovorni i već sada se pripremamo. Razmišljamo o tome kako ćemo e, strukturirati jedinicu koja će upravljati tim procesima, posebice u budućnosti. Željela bih dodati da je vrlo važno ideju e, da se dodijeli dostatni proračun programu. Kao što smo već čuli, željeli bismo e, se referirati na francusko-njemački summit koji su pozvali na ambiciozni program. E, eto, toliko od mene. hvala. E, gledam. Evo, možda možda evo zadnje pitanje iz s moje strane. Govorili ste o problematičnoj situaciji koja se tiče da se uključe financije, u, da se zemlje članice uključe u financije, ali kad pogledamo obzir 2020, recimo imamo konstrukcije kao što su PPP, privatno javna partnerstva, gdje imate ova izuzeća i gdje onda temeljem e, tog izuzeća od propisa se može recimo raditi s ograničenim brojeva zemalja članica pod nekim uvjetima gdje bi se onda moglo ukazati na specifičnosti zemalja sudionica i članak 184 koji se odnosi na okvirni program. Ali on također predviđa e, mogućnosti stvaranja određene konstrukcije gdje jedan određeni broj zemalja članica bi recimo mogao biti uključen u to. Razmišljate li možda o takvim opcijama također? To je definitivno jedna od stvari o kojoj razmišljamo. Ono što treba uzeti u obzir jest je li to ono čemu razmišljamo u kontekstu e, pripremnih aktivnosti ili e, u kontekstu razdoblja koje će nakon toga uslijediti. Ako se radi o prvome, Važno je imati na umu da uspjeh te pripremne aktivnosti, odnosno pripremnog djelovanja, zapravo je nešto što ovisi o jednostavnosti. S obzirom na to da će proračun u svakom slučaju biti skroman i trebamo sektor. Vjerojatno ćemo nastojati e, izbjeći mogućnosti e, da se stvar razvija e, u tom smjeru, odnosno oslanja na to, ali to je, kao što sam rekao, jedno stajališta koje treba razmotriti. Dobro. E, evo, zahvaljujem onda svim sudionicima na ovom sudjelovanju u ovom kišnom poslje podnevno. Zahvaljujem gospodinu Aleksisu. E, znamo da je ovo parlamentu je bilo korisno, ali također i čekamo dolazeće prijedloge i mislim posebice što nam je samo vrlo malo vremena do kraja e, mandata možda bi bilo dobro da najkasnije prije ljetne stanke imamo jedan konkretni predmet na stolu. Evo, hvala. Ako nema nikakvih dodatnih pitanja, e, zahvaljujem vam svima na sudjelovanju i vidimo se sljedeći puta 15. lipnja u 9. Zahvaljujem.